So, dear Dragi kolege i kolegice, nakon određenih nesigurnosti vezano uz eh, kasnije glasovanje, mislim da možemo započeti sa radom. Ako nema prigovora s vaše strane, mislim da možemo usvojiti nacrt dnevnog reda ili ima netko prigovor vezano uz ovaj vrlo kratki dnevni red. Koliko vidim nema, onda ćemo dnevni red usvojiti, a sada slijedi druga točka, a to je usvajanje zapisnika od 4. i 5. rujna. To ćete naći u dokumentima koje ste dobili. Imali možda kakvih komentara vezano uz ovaj zapisnik? Čini se da nema, stoga predlažem da kao i uvijek smatramo zapisnike usvojenima ako nema prigovora ili ako ne bude prigovora tijekom sastanka, pa ćemo ga onda usvojiti po završetku sastanka. Zatim priopćenja predsjedavajuće. Danas imamo prijevod za iduće jezike. Francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, češki, mađarski, litavski, poljski, slovački, slovenski, bugarski, rumunjski i hrvatski i ja bih se već sada zahvalila prevoditeljima na njihovom radu. Zatim prijenos preko interneta. Dopustite da podsjetim na to da se ovaj sastanak prenosi preko web streaminga, tako da ste toga svjesni. Zatim deset odluka koordinatora od 24. rujna, odluke koordinatora od 24. rujna 2019. su poslani 25 rujna mailom svim članovima i e, s obzirom da nije bilo prigovora do 27. rujna, oni su svi usvojeni. Predlažem e, da se da krenemo na glasovanje, direktno na glasovanje. Prije svega ćemo glasovati o nacrtu vezano uz opći proračun za financijsku godinu 2020. Izvjestiteljica je Petra Kamervert. Želi li gospođa Kamervert uzeti kratko riječ? Izvolite. Puno hvala svim izvjestiteljima u sjeni, ali i tajništvu te svim suradnicima. Želim im zahvaliti na odličnoj suradnji i na konstruktivnim rezultatima koje smo ostvarili. Puno hvala na tome. Hvala. Onda možemo odmah prijeći na glasovanje. Jesu li svi ponijeli svoje kartice za glasovanje? Ne vidim nikakve prigovore, tako da možemo odmah prijeći na glasovanje. Slijedi kompromis prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim kompromis drugi. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Dakle, slijedi provjera. Jesu li svi glasovali? Time je glasovanje zatvoreno. Odbija se. 17 naspram 12. Zatim amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da i tu treba provjeriti. Molim vas da otvorite glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim amandman Osmi je povučen, stoga slijedi amandman deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis treći. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim konačno glasovanje. Slijedi elektronička provjera. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. 25 za, 4 protiv, jedan suzdržani glas i želim čestitati Petri Kamervert na ovome izvješću. Zatim slijedi točka peta dnevnog reda. Tu se radi o izboru četvrtog potpredsjednika našeg odbora ili potpredsjednice i rečeno mi je da idući e, članovi sudjeluju, to je e, gospođa Benjamin za Gorakis i gospodin Winkler za Franka Kokovskog, zatim gospodin Ivan Garcia del Blanco, on, on je ovdje u ime Hanesa Hajdea. Gospođa Jimbo, izvolite. Ispričavam se da mi tražimo elektroničko glasanje o tome. A, ispričavam se. Ponavljam, tražimo elektroničko glasanje za ovu točku dnevnog reda, molim vas. Tajno glasanje, ispričavam se, tajno glasanje. Da, puno hvala, baš sam to htjela reći. E, prvo ću upozoriti na to da u slučaju izmjena morate informirati predsjedavajućeg prije nego započnemo s glasovanjem. Dakle, ako bude drugih zamjena za regularne članove, onda molim vas da to unaprijed najavite. I prije nego što otvorim glasovanje, ja bih ustvrdila da je ostvaren kvorum, dakle imamo osam članova, dakle jedna četvrtina je tu, dakle znatno nas je više ovdje danas, tako da je kvorum ostvaren. Sada bih e, prvo zamolila da čujemo nominacije gospođa Žorbova. Hvala lijepa htjela bi nominirati kolegu Andreja Bočikova kao četvrtog podpredsjednika. Hvala. Ima li možda daljnjih predloga, nekih drugih predloga? Čini se da nema. Iako imamo samo jednu kandidatkinju, odnosno jednog kandidata, e, klub zelenih je zatražio da imamo tajno glasovanje. Ja bih vas toga upitala da li drugi to žele, jer je potrebno barem sedam članova, dakle jedna petina odbora koji to zahtijevaju. Da. Dobro, dakle ako se liberali i EPP i ljevi slažu, onda imamo više od sedam članova, tako da ćemo sada A ne, ispričavam se, moram još reći da je gospođa Bočkor punopravni član odbora, e, nominirao je jedan klub i njezinu izjavu o financijskim interesima i o kodeksu o ponašanju je ispunila, dakle tu je sve u redu i sada bih zamolila gospođu Bočkor da li se slaže sa svojim imenovanjem. Da. Kao što sam rekla, Dakle, formalno smo riješili pitanje oko tajnog glasovanja, stoga sada možemo prijeći na glasovanje. Ima li nekoga, da li netko od punopravnih članova koji su ovdje prisutni nemaju danas e, karticu sa sobom? Čini se da tome nije tako. Sada ćemo izvesti jedno probno glasovanje kako bismo vidjeli da li tehnika štima. Dakle, Vidjet ćemo da li će gospodin Domingo postati e, član odbora. Dakle, ako stisnete zelenu tipku ste za, ako stisnete crvenu tipku ste protiv kandidata, a oni koji su suzdržani mogu pritisnuti e, ovu bijelu tipku pred vama. Abstimmung. Jesu li svi e, glasovali? Jesu. Onda bih zatvorila glasovanje. Dakle, naš fiktivni kandidat, gospodin Placido Domingo, mala šala, je prihvaćen. Dakle, to je sad bio samo test. Svi uređaji rade i sada ćemo preći na pravo glasovanje. Uvijek moramo prije provjeravati, inače glasovanje ne bi bilo prihvatljivo. Dakle, zelenom tipkom smo za kandidatkinju. Ako stisnete crvenu tipku, onda glasujete protiv gospođe Bočkor, a ako stisnete belu tipku, onda ste suzdržani. Što se tiče suzdržanih glasova, kod izračuna potrebne većine oni se neće uzimati u obzir kao što je to uobičajeno i želim vas uputiti na to da u slučaju zabune možete izmijeniti svoj glas dok je još glasovanje otvoreno. Dakle, u trenutku kada glasovanje bude zatvoreno bi svako trebao dati svoj konačan glas. Sada bih onda otvorila glasovanje. Izvolite. Ich frage, Jesu li svi glasovali u skladu sa vlastitom voljom? Jesu, dobro. Onda završavam konačno glasovanje. E, dakle, zatvaram glasovanje. 15 za, 5 protiv, 10 suzdržanih. Dakle, moramo odbiti 5 glasova. Ali čini se da je ostvarena potrebna većina. Dakle, 25 je glasova. Dakle, imamo 30 E, glasača, 25 njih je glasovalo, 5 e, suzdržanih je odbijeno i time imamo 15 za i time je gospođa Bočkor izabrana četvrtom potpredsjednicom našeg odbora. Čestitam. I voljela bih se zahvaliti političkim klubovima što smo na koncu iznašli rješenja. Puno hvala. Äh, A sada bih te, draga Andreja, zamolila da dođeš ovdje k nama za govornicu. Evo ovdje imamo jedno mjesto za tebe. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. So, ich darf nun mit feststellen, dass die Dakle, time smo završili sa konstituiranjem odbora Kult, pa ćemo prijeći na e, točku dnevnog reda pod razno. Dakle, nemamo e, ništa više za otvoreni dio sastanka, a idući sastanak će se održati 4. E, studenog od 15 do 18.30 ovdje u Briselu i 5. studenog od 9 do 12.30 te od 15 do 18.30 također u Briselu. I dopustite da vam se zahvalim na vašem angažmanu što ste došli unatoč saslušanjima koji se održavaju ovaj tjedan i znam da su mnogi i sudjelovali na jučerašnjem saslušanju gospodina Gabriela i e, drago mi je da smo danas uspjeli finalizirati glasovanje.